dear Dragi kolege, molim se uzmite mjesta. Kao što znate, večera se održava zajednički sastanak dvaju odbora, odbora Ekon i odbora Libe. E, hvala vam e, lijepa što ste nas ugostili, Klodna, e, u vašem terminu. Ovdje ćemo se zapravo baviti e, predstavkama vezane za prigovore i općenito sve što je vezano za direktivu o pranju novca e, kojim se predlaže da se na listu zemalja visoka rizika stavi Sri Lanka, Tunis, Trinidad i Tobago. Pozdravljam ovdje Tinu Astolu. A kao što znate, e, s nama su i predstavnici triju zemalja e, na koje se ovo odnosi. E, Mohamed Reda Šalgum, ministar financije iz Tunisa je ovdje. Zatim Sabri Bač Tobil, državni tajnik za vanjske poslove, te čitavo izoslanstvo iz Tunisa. S nama je Rodmeni Pereira, veleposlanik Šri te e, gospodin Connolly koji je veleposlanik Trindada i Tobaga. Na e, e, samom podiju nema puno mjesta pa ćemo se morati premještati. A za početak pozdravljam ministra financija Tunisa. Povjerenica Jurova nije mogla doći večeras, međutim, zastupnici su danas primili E, priopćenje same e, povjerenice. U tom priopćenju se jasno pokazuje da smo imali pravo što smo e, postavili pitanje stavljanja Tunisa na ovaj popis i to ne samo iz razloga koji nam je svima poznat, Naime, čvrste veze između Europske unije i Tunisa, te čvrste veze koje imamo s Tunisom njezina važnost, zatim model pravne države u zoni Magreba. E, tu je još jedan specifičan razlog, naime, uključivanje Tunisa na taj popis je zapravo rezultat e, nesretnog e, poklapanja i preklapanja nekih vremenskih rokova između Europske komisije te stručne skupine za financijsko djelovanje. Svjesni smo činjenice da Tunis zaista jako puno radi, ulaže ogroman trud na planu borbe protiv paranja novca i e, shodnog zakonodavstva. Dakle, Tunis ima jasan akcijski plan kojim će pokriti e, ono što je još ostalo otvoreno pitanje želimo također omogućiti Europskoj komisiji da autonomno prouči situaciju. To je dakle izvrsna mogućnost da vodimo raspravu te da ćemo naravno imati i razmjenu mišljenja i s predstavnicima druge dvije zemlje. U svakom slučaju znamo da smo večeras ovdje prvenstveno zbog situacije u Tunisu. Hvala lijepa. E, dragi kolege, eto, kasno smo započeli sa sastankom, no pokušajmo sada učinkovito nešto napraviti s vremenom koje je pred nama. Želite se javiti? pitanju poslovnika. Gospodine Vjegas, e, znamo da se želite javiti vezano za praćenje daljnje situacije u smislu koordinatora, ali vas molimo da nakon što održimo saslušanje, da bismo tada e, slušali vas i e, znamo točno zbog čega se javljate. E, oprostite, sa one koji ne znaju, nakon ovog sastanka održat će se još jedan sastanak. Najprije ćemo E, čuti gospođu Tinu Stolu iz glavne uprave Just, a nakon toga ćemo dati riječ predstavnicima Tunisa, zatim Trinidada i Dobaga, pa Šri Lanke. Molim da e, sve da govore kratko, ako ni iz kojeg drugog razloga, jer se ovim temama već e, puno raspravljalo. Gospođa Stola će prva dobiti riječ na pet minuta. Ona je predstavnica Europske komisije. Izvolite. Uvaženi zastupnici, ekscelencije, hvala vam lijepa što nam dajete mogućnost da raspravimo ovaj delegirani akt. Možete li upaliti mikrofon? Mikrofon je upaljen. Okay. I welcome this engagement. E, Zaista mi je drago da sa Europskim parlamentom surađujemo po ovom pitanju stalno, jer obje institucije su svjesne činjenice da treba dati prioritet borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma, te e, pridaju važnost e, direktive na tu temu. E, Europski parlament radi na reviziji direktive i jako mi je drago da ćete večeras glasati na tu temu. Revizija članka 9. same direktive važna je u okviru te direktive. Kao što je spomenuto, dobili ste deklaraciju Europske komisije što je povjerenica Jurova poslala komisiji. Dopustite mi da naglasim nekoliko ključnih elemenata večeras, naročito one koji se odnose na Tunis. Naime, Tunis je u eh, prvom planu e, izrade prijedloga rezolucije. Pozdravljam e, gospodina Šalbuma koji je ministar financija Tunisa. Pozdravljam također ambasadore Srinidada i Tobaga te Šrilanke. E, za vrijeme razdoblja nadzora onda su uz studenom članovi stručne skupine za financijsko djelovanje došli do zaključka da ove tri zemlje, Štrilanga, Trinidad, Tobago i Tunis, i dalje imaju strateške manjkavosti u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma. Europska komisija sudjelovala je u tim raspravama u okviru stručne skupine za financijsko djelovanje zajedno sa zemljama članicama Europske unije. Strateške manjkavosti o kojima su radi vrlo su teške i odnose se na nekoliko ključnih područja. U Tunisu one se naročito odnose na nadzor u financijskom sektoru, reguliranje i nadzor nefinancijskog sektora, transparentnost e, stvarnog vlasništva, što je, e, čime se je Europski parlament e, ispravno bavio, zatim kapaciteti, obavještajnih podataka, obavještajne službe koje rade na tome, nadziranje sektora neprofitnih organizacija za financiranje terorizma, te također sam sektor širenja financiranja. A u različitim područjima nađene su manjkavosti u Trinidadu i Tobagu te Šrilanki. Te tri zemlje su se e, obvezale na visokoj političkoj razini da tu situaciju riješe u skladu s akcijskim planom dogovorenim sa e, stručnom skupinom za financijsko djelovanje i oni su ih stavili na takozvanu sivu listu. Na osnovi revizije raspoloživih informacija, Europska je komisija 13. prosinca usvojila delegiranu uredbu kojim je te zemlje dodala na popis trećih zemalja visokog rizika, a sve u skladu e, članka 9. četvrte direktive o pranju novca. Europska komisija pozdravlja e, visoki angažman e, Tunisa e, kojim se uputio na pravi put provođenja akcijskog plana e, stručne skupine za financijsko djelovanje. Komisija naročito primjećuje da na različitim sastancima, uključujući i bilateralni održan 11. siječnja u St. Petersburgu, Tunis kreće u režim u kojem će u potpunosti moći kontrolirati sektor udruga. Komisija je dakle spremna u potpunosti pojačati e, pomoć koje pruža Tunisu. Postoji popis stručnjaka koji se u kratkom roku mogu uputiti u Tunis E, kratkom roku nakon što Tunis podnese zahtjev za pomoć. Europska unija i Tunis imaju privilegirano partnerstvo i okvire za blisku suradnju. Zato će Europska komisija dati potporu da kada se u Tunisu uklone manjkavosti, ta zemlja brzo bude skinuta s dvije liste, one stručne skupine za financijsko djelovanje i one Europske unije. Namjeravamo dakle provjeriti još jednom primjeru članka 9. četvrte direktive. Tunis je zemlja od strateškog značaja i čim to bude moguće 2018. godine njezin će se status revidirati. Hvala lijepa, bit ću spremna odgovoriti na, vaš, na vaša pitanja. Hvala lijepa, držali ste se dakle vremena. Sada dajem riječ tuniskom ministru financija. Molim ne dulje od pet minuta. Najpša hvala predsjedniče, dame i gospodo, uvaženi eurozastupnici. Dopustite najprije da u ime tuniške vlade izrazim e, svoje srdečnu zahvalnost odborima Ekon i Libe i tim posredstvom Europskom parlamentu što su nas pozvali da se očitujemo o e, ostvarenim e, obvezama u borbi protiv borbe e, pranja novca i financiranja terorizma. To su dvije pošasti s kojima se borimo svakodnevno. No, s obzirom e, na vrijeme koje nam je preostalo, dopustite najprije da kažemo koliko smo iznenađeni i koliko nam nije jasno zašto je Europska komisija 13.12. E, stavila Dakle, Tunis e, među države koje predstavljaju visok rizik, e, a temeljem e, vanjskog, vanjskog teksta, a ovdje se radi o skup, stručnoj skupini za financijsko djelovanje. Međutim, moja država je surađivala na visokoj razini sa ovom skupinom i tu se radi o razdoblju koje treba biti razdoblju nadzora koje treba biti okončano krajem 2018. godine. Rečeno je da je Tunis do sada u San Petersburgu 11. siječnja zadovoljio dosadašnje e, dosadašnji nadzor. No Tunis e, je savršeno Tunisu je savršeno jasno da e, nećemo moći samo radom na policijskim vojnim snagama se boriti protiv terorizma i financiranja terorizma, već i drugim mjerama i naravno potpunosti nam je jasno do koje mjere je naš prvi partner Europska unija zainteresirana za zaštitu svog prostora od tih e, protoka e, novca, no tu se radi o našim zajedničkim izazovima i zajedničkim e, borbi. Ono što, nam, što smatramo nepravednim jeste da se Tunis tako stavio automatizmom na takav sivi popis i postoji mogućnost čak da ostanemo na tom popisu, čak i da ispunimo sve obveze e, koje stoje u stručnoj skupini za financije. Oprostite ako sam vas požurio, molim vas, dajte se malo vremena i možete polako govoriti. Naravno, savršeno nam je jasno do koje mjere je naš prvi partner Europska unija zainteresiran za zaštitu svog prostora od takvih e, kriminalnih protoka. No ovdje se radi i o našem zajedničkom izazovu, o našim zajedničkim borbama. Ono što smatramo nepravednim i neopravdanim jeste da uključivanje Tunisa u ovaj, na ovaj popis Europske komisije e, je nešto napravljeno automatizmom koji ne uvažava dinamiku postupka niti ostvareni napor i postoji mogućnost da ostanemo na tom popisu čak i u slučaju da ispunimo sve obveze e, koje je zadana, zadala stručna skupina za financijsko djelovanje u ostalom Europsku. Tunis e, je uputio pismo e, ovoj stručnoj skupini službeni dopis i E, prekjučer je stručna skupina unijela izmjene na svojoj mrežnoj stranici i ni sada, tu piše da je tu ni sada jurisdikcija pod nadzorom i ne traži se od države da primjenjuje pojačane mjere predostrožnosti. Ono što je stručna skupina stavila kao tehničko pojaštenje o statusu naše države predstavlja, složit ćete se s tim, jasnu poruku i vi ćete znati to e, uvažiti i cijeniti. Dame i gospodo eurozastupnici, naša vlada je preuzela obveze, ispoštovat će svoje obveze i predsjednik vlade je odredio jasan kalendar e, i namjerava odrediti provedbu plana djelovanja najkasnije do travnja 2018. godine i te mjere su predstavljene stručnjacima stručne skupine za financijsko djelovanje na sastanku u siječnju u Sankt Petersburgu. Tu se radi o objavljivanju između ostalog 5. siječnja o e, zamrzavanju imetka u vlasništvu terorista, zatim jačanje ljudskih e, resursa u Tunisu i jačanje obaveštajnog sustava su započeli. izrada kartografije rizika u financijskom sektoru i uspostava rizičnim područjima već je započelo i priče prevedeno kraju u prvom kvartalu. Zatim odbor za obavještajno djelovanje je započeo sa svojim radom. Zatim imamo pristup E, suradnje sa e, udrugama. Do kraja četvrtog mjeseca Tunis će napraviti odgovarajuće izmjene zakon, e, ustavnom zakonu koji se tiče borbe protiv terorizma gdje će biti uključene mjere o neproliferaciji e, oružja za masovno uništenje. Pored toga i sukladno e, tehničkim planu tehničke konformnosti Tunis je dobio na zadnjem e, sastanku Menagafija koji je održano 2. do 7. prosinca novi rejting i to je objavljeno 6. prosinca, to jest jedan dana nakon delegirane uredbe Tunis smatra, imajući to na umu, da su njena pomanj, takozvana pomanjkanja i kako ispravljena. Tunis eh, poštuje 26 od 40 gafijevih preporuka. Zatim, što se tiče zamrzavanja i metka terorista, eh, Tunis eh, poštuje u potpunosti šest velikih preporuka koje su mu iznijete i sukladni smo sa mjerom devetom četvrte europske direktive. Što se tiče učinkovitosti, podsjećamo da su stručnjaci Gafija primijetili opipljiv eh, jasan napredak ostvaren 2016. godine. I ovdje ponavljamo pred vama preuzete obveze moje države da se privedu kraju obveze iz Gafija najkrasnije do četvrtog mjesta 2018. godine. Dame i gospodo, Europska komisija koja priznaje da ne raspolaže sa svojim vlastitom, eh, vlastnim sustavom evaluacije trećih zemalja predviđajući pojačane mjere protiv Tunisa ovdje nanosi ne samo štete između e, trgovinskim odnosima između moje zemlje i Europske unije sa kojom moja zemlja razmjenjuje više od oko 80% e, trgovinske razmjene već i postupku već se ovim ugrožava i tranzicijsko razdoblje moje zemlje koje je dosta krako Tunis e, sudjeluje u pregovorima E, produbljenim i sveobuhvatnim e, slovno trgovinskim e, pregovorima koji su dovedeni ovim pitanje. Dakle, sada naš strateški privilegirani partner Dakle, mi smo prvi sredozemni partner koji je potpisao ovakav sporazum sa našim E, najvećim partnerom Europskom unijom. Dame i gospodo, želim za kraj ponoviti koliko je za tuniske vlasti od ključnog značaja da se do kraja prvog semestra prva prije okončanja četvrtog mjeseca ove godine ispune sve obveze Tunisa. Mi smo uvjereni da će e, pomanjkanja ovih mjera za borbu protiv pranja, pranja novca i borbe protiv terorizma biti u potpunosti zadovoljeni. mi smo u to potpunosti uvjereni i tražimo vašim posredstvom vas uvaženih predstavnika europskih naroda, podršku Europskog parlamenta da se i molimo vas da se suprostavite uvrštenju e, Tunisa u ovaj popis. O tome ovise naši privilegirani popisi i ovo je trenutak koji će povijest pamtiti. Hvala vam na vašoj pozornosti. Hvala ministra. slanik Rodri Pereira, u ime Šrilanki, izvolite. Thank you very much. Uh, distinguished uh, Sri Lanka and the European Union. In... Sri Lanka i Evropska unija imaju dobro, oprostite, o, prostite. Nismo donijeli odluku, mislim, vi, zapravo sjedite na ovom mjestu, ali eto, to je, ispričavam se što je sad situacija takva. Svejedno. Europska unija i Lanka uživaju dobre i e, bliske i tople odnose Evropske parlamente i blizak Šrilanki. Prije deset godina e, imali smo sastanak u Kolombu, a vrlo nedavno izaslanstvo koje radi na pitanjima jugoistočne Azije bilo u Šrilanki. A također je naš parlament e, i njegovi predstavnici su bili u Briselu. Ispitivali su situaciju vezane za proračun i e, upravo zato što su htjeli e, poboljšati naše javne financije. Bilo je to zbog toga što se htjelo poboljšati situaciju odnosa između Europske unije i e, Šrilanke i stoga cijenimo poziv koji su nam uputili odbori Ekon i odbor Libe da sudjelujemo na ovom zajedničkom sastanku. Gospodo predsjedavajući na plenarnoj sjednici eh, koja eh, se održala u listopadu u 2017. Eh, godine stručna skupina za financijsko djelovanje stavila je Šri Lanku na svoju listu e, trećih zemalja visoka rizika. Nakon te nakon te odluke stručne skupine za financijsko djelovanje, predsjednik vlade Lanke uputio je međunarodnoj skupini za suradnju da će Sri Lanka učiniti sve da ukloni manjkavosti na koje je ukazano. I nakon toga je e, stručna skupina izradila e, plan, akcijski plan za Šrilanku sa vrlo određenim rokovima i Šrilanka dobro napreduje u provedbi tom plana. Važno je da obara, vijestim vaše odbore, da je vlada Šrilanke imenovala skupinu koja će nadzirati provedbu akcijskog plana. Mi želimo obavijestiti Europski parlament da Šrilanka dobro napreduje u provođenju tog plana. E, žao nam je da je u delegiranom aktu Europska komisija e, prihvatila e, onu listu stručne skupine za financijsko djelovanje. Mi smatramo da bi se ta pitanja trebala raščistiti kroz izravne odnose s Europskom komisijom, a ne tek tako stavljanjem zemalja na popis. I mi e, e, radimo e, Gospodo predsjedavajući, istorijanka je spremna sudjelovati i učiniti sve što je potrebno kako bi udovoljila svojim međunarodnim obvezama. Hvala lijepa. Hvala, a sada prelazim na preposlenika Kolina Konolija koji će govoriti ime Trinidada i Tobaga. E, oprostite, to i vi ćete govoriti s ovog istog mjesta. Uh, Hvala vam. Dame i gospodo, uvaženi zastupnici, Govorimo dakle o, izmijenjenoj uredbi, dakle od 13. prosinca 2017. koja se nadomješta direktiva 2015 kroz 849 Europskog parlamenta i vijeća. Riječ je o stavljanju Trinidada i Tobaga na listu visokorizičnih trećih zemalja kada je riječ o borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma. Mi znamo e, za rizik koji predstavlja pranje novca, financiranje terorističkih aktivnosti, financiranje širenja oružja za masovno uništenje. Međutim, mi prihvaćamo načela koje se nalaze, koje se nalaze u preporukama i metodologiji stručne skupine za financijsko djelovanje. Mi smo zabilježili značajan napredak u trećem krugu našeg ocjenjivanja nalazimo se u, u sklopu CFATF-a. Jedna smo od prvih zemalja koja je prošla kroz četvrti krug ocjenjivanja. Mi smo s pomoć toga dokazali koliko smo učinkoviti. Izvješće o tome objavljeno je sredinom 2016. riječ je o MER-u, dakle ovom zajedničkom sustavu ocjenjivanja. Tu smo ispunili dva kriterija. Ocijenili smo nastavak djelovanja u skladu sa preporukama cfatf a te su tu također provedbe, dakle preporuka ICRG-a, riječ je o Međunarodnoj skupini za financijsko djelovanje FATF EFA. Tu smo ispunili značajna mjerila i zahtjeve kojima su se utvrdili nedostaci u našem sustavu. Mi smo dakle jedna od prvih zemalja koja je ušla u četvrti krug. To znači da smo ušli u razdoblje promatranja. Razvili smo pozitivne postupke. I od, jedan od najvećih napredaka je bila ocjena nacionalnih rizika, koordinacija politika, nadzor, političke mjere te korištenje financijske e, inteligencije. To jasno pokazuje našu političku e, volju za provedbu načela FATF-a i CFATF-a. Također primjenjujemo akcijski plan od, e, od početka studenog 2017. riječ je o ispunjavanju ciljeva očekivanih ishoda i preporuka u skladu sa strogo određenim e, rokovima. Nastavljamo suradnju i sa FATF-om i sa CFATF-om. Ovdje smo zauzeli dvostruki e, pristup kada je riječ o direktivi o borbi protiv pranja novca i financiranja e, terorizma poboljšavamo administrativne mehanizme, te radimo na amandmanima koji su upućeni našoj zemlji, vezano uz naš zakonodavni okvir. To poduzima naša vlada i sada se, su se pred parlamentom našli zakon o borbi protiv terorizma. On, će, on je 26 siječnja donesen i njime se borimo protiv e, financiranja terorističkih aktivnosti. Tu se također nalaze zakonodavni mehanizmi za ispunjavanje međunarodno preuzetih obaveza, te je riječ o poboljšanoj platformi kojom će Trinidad i Tobago dati svoj doprinos e, borbi protiv globalnog terorizma. Sve toga tu su mješoviti zakonodavni tekstovi vezano u suradnju, u pitanju kaznenih predmeta i slično je rasprava o tom zakonodavnom tekstu je predviđena za kraj siječnja. Uklanja se Uklanja se ograničenje iz stavka 22.2 kada je riječ o međusobnoj financijskoj pomoći, te se traže dakle poboljšanje smjernica vezanih uz razvoj financijske inteligencije. To, to, to znači stvaranje posebnog odjela koji će se baviti tim pitanjima. Također ovdje je riječ o identifikaciji vlasnika računa, te se u naš kazneni zakon uvode dakle, kaznena djela povezana sa pranjem novca. Također radimo na čitavom nizu zakonodavnih e, tekstova koji su s ovim u vezi. Mi smo jedna od pet zemalja dakle, koje se nalazi u četvrtoj rundi ovog postupka. E, smatramo da je došlo do pogrešnog tumačenja našeg poduzimanja, poduzimanja vezanog uz e, preporuke FATF-a. Jasno nam je da su ovdje uzete u obzir specifični rizici koji dolaze iz usvojenih e, zakona te se od nas traži da, kao i druge zemlje, dakle, u, izmijenimo vlastito zakonodavstvo u skladu sa utvrđenim nedostacima. To također znači preuzimanje političku, preuzimanje političke odgovornosti. Postupci koje propisuje FATF, a ja bih zamolio da mi date još jednu minutu da zaključim, imate rečenicu ili dvije, molim vas lijepo. Možete ćete odgovoriti na pitanja koja će vam biti upućena. Molio bih vas da nam date svoj zaključak. Hvala lijepo. Trinidad i Dobago se zalaže za dijalog na visokoj razini vezano uz rješavanje ovih pitanja. I parlament nam je dao ovlasti da se u uključimo na najvišoj mogućoj razini. Hvala lijepo. Prelazimo sada na naše koordinatore. Zamolio bih da govorite između jedne i dvije minute, dakle maksimalno dvije minute. Vidim da neki koordinatori nisu ovdje. Počinjemo sa zastupnikom Balcom. Hvala lijepo. Obratit ću vam se na njemačkom. Hvala lijepo. Obratit ću vam se na njemačkom. Ukoliko dođe do izjava koje će jasno govoriti o preuzetim obavezama, onda ćemo i mi morati razmisliti o plasmanu ovih zemalja na ovoj listi. Hvala lijepo. Evo, slažete se dakle sa svime što je rekao kolega Balc, kolegica Mecola, zastupnica Sipel, izvolite. Dvije minute. Hvala vam. Hvala vam na ovoj prilici za razmjenu mišljenja Nema sumnje da su oni zainteresirani ispuniti kriterije i poboljšati svoj status. Međutim, trenutno ne vidim da možemo biti sigurni da će se ove mjere provoditi. Imamo i situaciju sa našim zemljama članicama koje se, mogu naći u sličnoj situaciji. A bit ćemo gotovi u travnju. Dobro, vi to pokušajte i kada budete gotovi onda ćemo razgovarati. Da, osim ovog pitanja, dobro surađujemo sa ove tri zemlje. Sa Tunisom imamo ovo posebno partnerstvo i nećemo ga... Te, evo ne znam, možemo li glasati protiv ovog delegiranog akta, ali ima pitanje za komisiju. Te, evo ne znam, možemo li glasati protiv ovog delegiranog akta, ali ima pitanje za komisiju. Libe i Ekon coordinator here is... Hvala. Ramu Tremosa iz Alde iz Alborekom, izvolite. Stupnik. Ja uzimam po jednog koordinatora svakog odbora, nažalost brojni nisu kolege ovdje. I to je dakle, zastupnik dajem riječ eh, go zastupniku Lukeu. Dobro, znači ne želite riječ. Okay, I'll go to the next Come on. Okay, right. Who's the next one then? No, let's do Tremosa and then Tremosa pa Luke. Tremosa, dakle, izvolite. Pa recite nešto. Svejedno mi je za redoslijed. Imam dvije primjedbe i uobičajeno je da prvo ide ECR pa onda ALDE, ali koliko kolega Tremoza želi govoriti prije mene, nema problema, ali ja sam isto koordinator iz Ekona. Pa je odlučeno da će koordinatori prvi govoriti, vi ćete govoriti u svakom slučaju, evo. Tremoza je koordinator, dakle on će sada govoriti. Sada, Tremoza, izvolite. No, uh, Ja ne vjerujem uh, FATF-u, imam uh, pouzdane informacije, da se tamo često donose politički motivirane od tamo jednu zemlju iz regije MENA, a ne druge. I s obzirom na sve to, ja vjerujem komisiji, naročito onima koji su radili na direktivi o sprečavanju pranja novca. Dakle, to obuhvaćaju direktive na kojima smo mi u parlamentu radili. I Slažem se sa onim što je rekao kolega Luke, da bi trebali imati delegirane akte po, pojedinačno po zemljama, jer nije fair imati ovakve tekstove. Htjela bih da nam komisija kaže više komisiju prije nego što im dam riječ. Ja nisam zadovoljan vašom početnom izjavom, ona je previše birokratska. Govorite o velikim problemi vezani uz registar, odnosno popis. Ja vam neću postaviti bilo pitanja vezana za ovo jer odgovor već znam, ali gdje bismo došli kada bismo po jednakim kriterijima radili e, ovaj popis. Tu bi bilo daleko više zemalja, ne samo Tunis. I još nešto što nedostali ste. I ukoliko ne želite da odbijemo ovaj zakonodavni akt, recite nam nešto jasno jer nisam zadovoljan vašim uvodnim izlaganjem. Can sad ćemo čuti odgovor komisije i onda na tri poslanika. Daćemo vam nešto više minuta, evo izvolite. Nadam se da se sjećam pitanja, ukoliko sam ih zaboravio, podsjetite me. Prvo nešto o rokovima. Ne možemo sada govoriti o točnim datumima jer moramo provjeriti zakonodavstvo i da bismo određenu zemlju maknuli sa liste moramo proći kroz postupak, to znači posjet na licu mjesta i provjera da li stvari funkcioniraju, dakle ne samo stvar o preuzetim obavezama, već u tome funkcionira li zakonodavstvo. Potom vezano uz odnos dakle ove mm, liste FATF-a i naše vlastite evaluacije. Mi imamo vlastito ocjenjivanje i koristimo vlastitu metodologiju i, i revidiramo dakle ovaj stav FATF-a. Što se tiče ovog pitanja stvarnog vlasništva, tu također slijedimo preporuke FATF-a. Zašto Tunis? kalendar na osnovu kojeg FATF donosi ocjenu je usklađen sa zemljama koje se ocjenjuju i Tunis je to prihvatio. Po tom kalendaru druge zemlje će doći kasnije na red, njih će se ocijeniti i tamo ćete vjerojatno dakle vidjeti e, druge zemlje koje su spomenute. Potom učinci ovih, ovih listi, dakle nije riječ o kaznama, riječ je o potrebi novih e, provjera, ne želi se, ne želi se e, naštetiti trgovini ili pružanju pomoći toj zemlji. Dakle, nije to mjera toliko jaka koliko neke druge postojeće mjere. Potom, jesmo imali informacije u ovoj evaluaciji? Jesmo. Iskoristili smo ih i do danas e, smo pregledavali materijale. I u skladu s tim postoje još uvijek postoje neki problemi, nije riječ samo o brojkama, već i o značenju pojedinih e, tekstova. Libija, dakle, to je pitanje na koje ćemo odgovoriti u drugom trenutku i, dakle, rokovi vezani uz naše evaluacije ističu krajem ove godine. Ja sam li što god zaboravila. Koliko zemalja imate navezano uz pitanje stvarnih vlasnika. Ja, pa, mi ocjenjujemo dakle zemlje u skladu sa kaleo sa rokovima, sa popisom oko kojeg smo se dogovorili. A tu su također druga pitanja, tu je regulativa vezana uz nefinancijski sektor, dakle tu smo uočili neke probleme. Dakle, nije riječ samo o ovom pitanju vlasništva. Što se tiče samog zakonodavnog akta, vjerojatno ćemo danas donijeti dakle, zakonodavni akt sa nazivom sa zemljama koje se trebaju naći na tom popisu. Govorite o smjernicama. Ne, govorimo o regulativi nadzoru, dakle ne sektora. Dobro. the colleagues, ambassadors, Starting with da sada molim odgovore za početak e, bitne aspekte. Mi dalje nastavljamo napredovati i ostvarili smo već napredak. Komisija to treba uočiti, mora paziti da ostanemo na pravom putu te da imamo konstruktivni dijalog baš kao što ga imamo na mnogim drugim područjima. E, planova da ponovno ojačamo demokraciju te da pravnu državu stavimo u središte. To je za nas izuzetno važno. Mi e, želimo surađivati s europskim institucijama i ovako što omogućuje razvoj mehanizma kako bismo riješili ova pitanja. E, hvala što mi ponovno dajete riječ. Jednostavno želim ukratko reći da sam e, došao kao veleposlanik u pri Europskoj uniji i od onda radim na pitanjima političkog dijaloga, konsultacija i koordinacije. Moramo se zapitati da li slijedimo taj proces. Moja je zemlja dobila tri dana u kojem je trebala odgovoriti na ovo. Dakle, u srijedu imali smo obavijest s rokom od tri dana. Koliko ja znam, Trinidad i Tobago, Europska komisija nije nikada konsultirala po ovom pitanju. Dakle, to trebate uzeti u obzir. Drugo, sasvim se krivo shvatilo ono što radi stručna skupina za financijsko djelovanje. Naime, ta skupina nikada nije predložila nikakve sankcije. Kako to da onda tražite sankcije za te zemlje ako to stručna skupina za financijsko djelovanje nikada nije predložila? Osim toga, bago udovoljava 38 preporuka od 43 djelomično udovoljavamo, uglavnom udovoljavamo ili u potpunosti udovoljavamo. Stoga, gospodin predsjedavajući, molim za e, objašnjenja i molim da proučite u kojem postupku su te tri zemlje stavljene na tu listu. Jer mi dakle od 43 E, točke ispunjavamo 38 i e, zaista stručna skupina za financijsko djelovanje nikada nije preporučila sankcije za nas. Hvala lijepo. E, kolege koji su došli kako bi glasali, a nisu sudali u raspravi, molim vas za malo strpljenja. Sad ću zamoliti gospodina Gvaldjerija da kaže kako ćemo dalje. Hvala lijepa. Zahvaljujem predstavnicima tuniske vlade te e, veloposlanicima Trinidada i Tobaga i Sri Lanke. Naravno, zahvaljujem i predstavnici komisije. E, bilo bi nam drago da je i povjerenica Jurova mogla doći na ovu raspravu, međutim e, nije mogla doći i hvala nam e, glavnom ravnatelju što je tu. Naravno sad ćemo morati stvari malo procijeniti, ali otvoreno govoreći nisam uvjeren, uočio sam kontradikciju između same deklaracije i izjave komisije. Za mene je sasvim jasno iz ono što sam čuo i onoga što znam da ovdje imamo kombinaciju nedostataka u dovršavanju elemenata koje ne bi bile dovoljne da se Tunis ocijeni na način koji se ocijenio. I to je zbog toga što su se neki rokovi preklopili između trenutka kad je jedna odluka donesena i kada su određene informacije pristigle. E, dakle, to kombinirano e, zajedno e, sa dva zakonodavna aspekta koja nisu riješena niti u drugim zemljama koje nisu na ovoj listi. Mislim da bi komisija morala jasnije vrednovati i e, da bi brzo s liste e, mogla, morala e, skinuti nakon autonomne procjene. Ne znamo što to znači ta riječ brzo i mislim dakle da ovo vrednovanje moramo proučiti i E, moramo dakle sada prekinuti na par minuta kako bi se klubovi zastupnika mogli konzultirati i nakon toga ćemo moći glasati. Molim dakle za minutu ili dvije prekida za neformalne konzultacije unutar klubova zastupnika i među klubovima zastupnika. U međuvremenu molim predstavnike komisije i druge koji ovdje ne trebaju biti da izađu, a za par minuta ćemo nastaviti s radom. Dakle, sada kratka stanka. Gospodin Gualtieri, jedno smo želi reći. E, zastupnici i politički savjetnici e, ostaju, a predstavnici komisije i drugi molim da izađu iz dvorane. Nakon toga ću slijediti glasanje.